seduta je aperta. Buongiorno. Otvaram zasjedanje. Dobro jutro svima. Allora, iniziamo con un annuncio. Počinjemo s najavom, dakle, Zastupnica Collins napušta klub ENF, priključuje se klubu e FDD od 17. travnja 2019. godine. I još jedna najava, gospođa Elizabeta Gardini napušta klub Pučana i priključuje se klubu ECR, također počev sa 17. travnjem 2019. godine. Započinjemo sa izvješćem gospodina Barasa, usklađivanje sustava socijalnog osiguranja, Riječ ima izvjestitelj, gospodin Balas, na četiri minute. Izvolite. Merci, monsieur le, Hvala predsjedatelju. U prosincu 2016. godine, dakle, bila je revizija uredbe 883, dakle, koordinacije sustava tzv. socijalne sigurnosti koju je predložila komisija je predstavljen. U biti imamo potrebu danas eh, znatno unaprijediti situaciju koja se tiče slobode kretanja radnika unutar Europske unije. Jer imamo sljedeću paradoksalnu situaciju. Imamo tržište koje pruža mogućnost slobode kretanja, ali zdravstvene i socijalne sustave koji su iznimno različiti jedni od drugih. Dakle, to je pitanje koje čini labilnima korisnik tih sustava i portabilnost njihovih prava. I to je bio cilj ove revizije. Dakle, više od godinu dana radili smo u parlamentu i sada smo došli do tri ključna napretka. Prvi se tiče, prvi od ključnog značaja. Radi se o jačanju primjenjivog zakonodavstva. U biti radi se o tome da se zna koje zakonodavstvo se primjenjuje na upućenog radnika ili mobilnog radnika, ali oni nisu jedini koje ovo pokriva. I za to je jedna stvar jako važna, a to je da se zajamči da radnik ovisi konkretno o sustavu zdravstvene zaštite i da ima pravo uživati u svim pravima. Iz tog razloga smo predložili da postoji obveza tromjesečnog prethodnog rada prije nego što taj radnik bude upućen u drugu zemlju kako bi se zajamčila veza između radnika i sustava socijalne skrbi. A sve kako bi se izbjeglo prijevare za koje znamo da su dosta masivne. Istovjetno imamo još jedan prijedlog gdje se radi o prethodnoj prijavi pod, od strane poduzeća koje namjerava slati svog radnika u drugu zemlju. To je ključnog značaja danas, jer kao što znamo, velik dio radnika koji su upućeni u druge zemlje, e, za njih uopće ne znaju te druge zemlje, jer neka nacionalna zakonodavstva uviđaju mogućnost da ispod određenog razdoblja rada nisu potrebni nikakvi dokumenti kako bi se išlo raditi u dotičnu zemlju i nisu potrebne nikakve kontrole u tom smislu. I tu imamo veliku ugrozu dostojanstva radnika, njihove sigurnosti i njihova prava da budu učlanjeni i korisnici sustava zdravstvene zaštite, socijalne zaštite. Zatim imamo i poboljšanje suradnje između država što je tražio parlament jednim originalnim sustavom koji povezuje istovremeno obvezu za države članice koje trebaju e, ostaviti polog za radnika, ali isto tako imamo i slobodu kretanja radnika kojem je u potpunosti data sloboda da prelazi granice. Zatim imamo i socijalnu pravdu, na primjer, kako možemo zamisliti da netko može raditi godinama u jednoj zemlji, a kada odlazi iz te zemlje e, može prenijeti pravo na e, davanje za nezaposleno samo na tri mjeseca. Šest mjeseci nije idealno, ali je bolje i to smo tako naumili. Želim reći još jednu stvar. I ovo je upućeno desnici, desnicama, ali ne samo njima. Nemojte naime misliti da i oponašajući populizam i nacionalizam, nemojte misliti da ćete tako odgovoriti, pružiti odgovor nacionalizmu i populizmu. To je toliko paradoksalno ponekad da su neki nacionalisti postali mudri od vas kada govorimo o, sust o pitanju koordinacije sustava zdravstvene skrbi. Dakle, prestanimo s ovim permanentnim nadmetanjima, pustimo raspravu da se obavi, dopustimo da parlament omogući jak položaj za sljedeći mandat. Dakle, da, ja zalažem za glasanje ovog teksta u prvom čitanju, a za kraj želim zahvaliti povjerenici na njenoj njenom cjelokupnom doprinosu i potpuno se slažem da se ovakve stvari revidiraju sa eh, jednostavnom eh, većinom na vijeću, običnom većinom, da je to napravljeno prije dva tjedna, to bio veliki napredak za europske radnike koji bi mogli biti konačno zaštićeni od nacionalnih egoizama. Hvala vam. Hvala izvjestitelju. Riječ ima povjerenica Tyson koju zahvaljujem na dolasku. Hvala predsjedatelju. Izvjestitelju, uvaženi zastupnici, Veliko mi zadovoljstvo biti ovdje na ovoj raspravi o reviziji uredbi o koordinaciji s takozvani socijalne sigurnosti. 15 godina nakon zadnje revizije ova komisija predložila je novu i nužnu modernizaciju. Ta modernizacija jako je potrebna kako bi se rješavali novi izazovi i prilike koje se tiču dugoročne skrbi, e, davanja za nezaposlenost, e, za obitelji i pravila koja se primjenjuju na upućene radnike. Usvojili smo prijedloge prije više dvije godine kako bismo zajamčili pravednost u slobodi kretanja radnika, građana u unutarnjem tržištu. Želim zahvaliti izvjestelju gospodinu Balasu i brojnim zastupnicima Europskog parlamenta koji su uložili veliki trud na unapređenju ovog dokumenta s ciljem poboljšanja života i rada naših građana, radnika i poslovnih subjekata kako bi se olakšalo eh, roditeljska davanja za mobilne radnike, davalo tražiteljima posla više mogućnost da nađu posao u inozemstvu. Evo, to su neke od stvari na kojima poboljšava situaciju u svakodnevnog života ova revidirana uredba. Za mene, uvaženi zastupnici, od ključnog značaja je bilo koordinirati sustave socijalne zaštite sa jasnim, pravilnim i provedivim pravilima. Ovo je doista jedini način da se zajamči sigurnost, e, da se zajamči kontinuirana podrška našem unutarnjem tržištu. Pravilno znači da su pravila jednaka za sve, a ne namijenjena da budu prvenstveno e, od biti za jednu kategoriju na uštrb drugih. Tu se također podrazumijeva i da se zaštiti i države koje upućuju i koje primaju radnike. Pravednost znači da se omogućuje mobilnost radnika iz jedne u drugu zemlju u adekvatnim uvjetima i da se uzme u obzir interes poreznih obveznika i interes e, jamčenja adekvatnog e, socijalnog osiguranja. Isto tako, pravednost e, znači dakle da svi poslovni subjekti budu kvalitetno zaštićeni i mogu obsluživati klijente diljem Europe bilo da se radi potrošačima ili drugim poslovnim subjektima, a pravednost također znači i očuvati i unaprijediti alate za borbu protiv zloporabe i prijevara. Ovo su načela na kojima smo temeljili ove prijedloge. To su također bili ciljevi koji su bili naše smjernice tijekom eh, međuinstitucionalnim institucionalnih pregovora između vijeća i parlamenta. Odredba do koje je došlo, privremeni sporazum na trijalogu nije potvrđen jer nismo imali dovoljnu većinu među državama članicama, no uvjerena sam da kompromis koji smo ostvarili treba nam poslužiti kao nadahnuće za preostali rad. Predsjedajući, uvaženi izvjestitelj, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, ovaj parlament sada ima mogućnost složiti se oko ovog stava na prvom čitanju i na taj način otvoriti put za dalje napredovanje u ovom važnom dosjeu. Računam s vašim konstruktivnim duhom i motivacijom da kvalitetno iskoristimo ovu priliku. To je ono što naši građani, radnici i poslovni subjekti očekuju od nas. Hvala. Hvala predsjedniče. Hvala gospođo povjerenice. Sada ćemo čuti govornike ime klubova zastupnika. Nećemo sada prihvaćati plave kartice. U ime Pučana, gospodin Šulce, na minutu i 30. Predsjedniče, povjerenice, dame i gospodo, s moje gledišta koordinacija sustava socijalne sigurnosti je jedan od najvažnijih zakona e, koje je doista daleko od Europu. Tu se, e, to su ključne odredbe za e, mobilnost radnika koja je jedna od temelja Europe. Ovaj e, zakonodavni akt, nažalost, nije dobio dovoljno vremena koliko mu je trebalo. Komisija je dosta kasno iznijela prijedlog, a sada je prije europskih izbora teško postići jedan fer e, i dobar rezultat. Mora se grasati pod e, pritiskom vremenskima. ni za trijalog nije bilo dovoljno vremena, odnosno nedovoljno vremena da se dođe do rezultata kojemu je mogao pristati i vijeće. E, htjeli smo naime i e, pravila za koordinaciju kod dugoručne skrbi, zatim e, kod poslovnih putovanja i upućenih radnika smo nešto postigli, no ima i tu loših strana. Manje mi se recimo sviđa ideja da se u buduće treba odjavljivati i prijavljivati kod svakog upućivanja. Dobro, modernom tehnologijom to se može, ali recimo a ako ste učitelj e, i, i radite u nekoj drugoj zemlji, je li to upućivanje ili ne i tako dalje. E, govorili smo također o ovom e, portabilnosti, prenosivosti prava i također što je sa prekograničnim radnicima. E, no ono što smo dobili nešto u rezultatima trijaloga, nešto smo tu postigli, ali o tome se sada ne glasa, tako da vjerujem da smo mogli postići bolji rezultat, da smo imali više vremena i e, poslije europskih izbora EPP će biti spreman doprinijeti tome da poslije europskih izbora se izborimo za još bolji rezultat. Hvala zastupnik Jongerius u ime socijalista demokrata minuti pol. Izvolite zastupnice. Hvala predsjedatelju. Imamo sve obuhvatan paket eh, koji sadrži puno dobrih, ali i loših stvari. Mislim da doista treba glasati protiv ovog teksta. Barem protiv načina na koji se ovo treba provoditi. U Nizozemskoj mi imamo dva problema, dva slučaja organizirane prijevare sa isplatom e, naknade za nezaposlenost i moramo biti sigurni dakle, da će svi davati svoj doprinos jer u biti nitko ne smije neopravdano to koristiti jer svi mi dajemo svoj doprinos za ovu skrb. U praksi nema nikakve obveze za tražitelje posla da traže posao i mi bismo na neki način ovdje stvorili određeni sustav izvoza odnosno turizma za, za nadoknadu za nezaposlene. Ovo bismo htjeli izbjeći. Naime, smatramo da je solidarnost sustava od prioritetnog značaja i uz ovaj prijedlog to nije nikako zajamčeno. Hvala u ime cera, gospođa Stevens. Izvolite, imate riječ. Predsjedatelj kolege, svi se slažemo da je socijalna prijevara nešto protiv čega se treba svim snagom boriti. Inspektori u svim državama članicama trebaju moći raditi lakše e, zajedno minimalno razdoblje treba biti uspostavljeno prije nego što strani zaposlenici imaju pravo na e, naknadu za nezaposlenost. Jasno je da e, ne belgijski radnici, dakle radnici koji nisu iz Belgije trebaju e, davati svoj doprinos belgijskom sustavu. I zato sam tražila od komisije da e, se minimalno mora raditi tri mjeseca u Belgiji, a ne jedan, šest mjeseci, bilo još bolje. No i suprotno vrijedi. Na ljevici bi ljudi htjeli da se to svede na jedan dan, što je totalno besmisleno, jer na taj način možemo samo pokopati temelj svog e, zdravstvenog i socijalnog osiguranja. I Ljevica bi htjela da tražitelji osiguranja mogu prenositi svoja prava na nezaposlenost e, prije nego što se vrate u svoju zemlju podrijetla. No, kontrola takvog sustava bila bi nemoguća i to bi išlo na ruku zloporabama. Statistički se vidi da veliki broj ljudi koji se vraćaju u vlastitu zemlju ne nađu radno mjesto u roku tri mjeseca. Pa zašto bi to i radili kada bi imali belgijsku naknadu za nezaposlenost, a s tom naknadom se može jako lijepo živjeti u europskim zemljama. Flandrija je izvozno orijentirana, ali naš socijalni sustav nije e, tako napravljen. Dakle, bez rada nema ni naknade. Hvala gospođa Harkin, imate riječ na dvije minute u Hvala predsjedatelju kao zakonodavci naša uloga zakonodavaca je da se postaramo da kako kod zakonodavstva sutra podržimo da on unaprijedi postojeću situaciju da rješava identificirane probleme da da doprinos slobodnom i pravednom kretanju radnika i da zajamči povjerenje sigurnost i socijalnu pravdu i jednaka pravila za sve radnike to je ono na čemu e, čega se držimo Alde. Uz toga Alde smatra da izvorni prijedlog komisije dobar pokušaj da se ostvari unapređenje sustava. Nacrt prijedloga u trijalogu ima veliki broj e, dobrih e, elemenata koje vijeće nije bilo u stanju podržati. Postoje pozitivni aspekti u ovom današnjem izvješću o obiteljskoj skrbi, o dugoročnoj zdravstvenoj zaštiti i o koordinaciji sustava zdravstveno zaštitu. No, mislimo da je amandman koji se tiče članka amandmana 13. koji ne bi obuhvatio vozače bi bio pravonoćna mora i za vozače i za poslodavce gdje bi E, vozač mora prolaziti kroz čitav niz različitih sustava zdravstvene skrbi. Mi smo uložili amandman da se odstrani ovaj prijedlog jer ne stražimo se da prekogranični radnici mogu birati koji sustav zdravstvene zaštite žele e, koristiti jer bi ovo izazvalo veliku nesigurnost za države članice i narušilo bi socijalni društveni ugovor između e, nacionalnih radnika i njihov država. To bi stvorilo anomaliju između prekograničnih i nacionalnih radnika. A ako naše amandmani budu usvojeni, onda ćemo moći prihvatiti ovu zakonodavstvo, ovu zakonodavnu mjeru. No ako ih, e, ako ih se ne usvoji, mi smatramo da to neće biti uravnoteženo i pravedno. E, za kraj želim zahvaliti izvjestelju, izvjesteljima u Sijenu, na njihovom predanom radu oko ovog dosija nismo se uvijek slagali, ali smo uvijek e, ulagali maksimalan trud. Hvala. Hvala zastupnice Zimer. U ime Guja izvolite imate dvije minute. Dame i gospodo, čini mi se nakon što sam ovo saslušala da dio mojih kolega i kolegica ovdje u principu u e, parlamentu ne žele razumjeti temeljno načelo usklađivanja socijalnih sustava. Naime, radi se o tome da se prava koja su stečena pri prelazu u drugu zemlju i priznaju i u ništa drugome. Znači oni koji sad govori može se nešto tražiti samo kada ste uplaćivali u nacionalni sustav u kojemu ste radili i tako dalje, taj upravo govori protiv ovog temeljnog principa. Mislim, možemo odmah onda i prestati govoriti o socijalnoj uniji i koordinaciji sustava. Shvatite to i prestanite s ovim trikovima potkopavati poziciju odbora na glasanju. To je doista nedemokratično. Ako to želite većinom promijeniti, to je drugo, ali e, dokončati ovu raspravu i bez glasanja u ovom legislativnom razdoblju, to nema nikakve veze sa parlamentarnom demokracijom. Znači ovo izabiranje stvari koje vam se sviđaju ovdje ili ondje je nešto što uništava e, Europsku uniju. Sloboda kretanja je nešto što je temeljno pravo u Europskoj uniji, o tome se govori i odbor je napravio vrlo napredan e, predlog i o njemu se može glasati. A mi e, ćemo kao ljevica o tome e, glasati jer se želimo ovih šest mjeseci za prenosivost prava jer želimo da i se također onemogući socijalna prevara kod upočivanja i također da se ko koordinira E, dugotrajna skrb, dugotrajna, dugotrajna skrb i primanja to. Ali također želimo spriječiti da konzervativni e, i ekstremistični pogledi e, dovedu do indeksacije do, doplataka za djecu, ovisno o tome od kuda, gdje su djeca dotičnog raznika, kod kuće u Poljskoj ili negdje gdje rade. To je diskriminacija ljudi. Ljudi su naporno radili, plaćali su socijalne doprinose, i e, žele ići kući podsjećivati svoje djecu i zato indeksaciju u svakom slučaju u potpunama odbijamo. A što se tiče socijalne ravnopravnosti, svi e, građani Europske unije moraju biti obranjeni. Niko ne smije biti građanin druge klase i to mora vrediti i ovdje. Ako neko uplaćuje jednu zemlju u drugoj zemlji, to mora biti priznato. I još jedna temeljna E, nedostatak kod slobode kretanja Europske unije. Naime, e, moramo osigurati da u svim zemljama građani imaju pravo na pristup sustavima socijalne skrbi. Il gruppo dei Verdi, onorevole Lambert. Pre... Hvala, Zasmica. Lambert, imate dvije i pol minute i molim vas da se poštuje vrijeme koje je dodijeljeno. Imamo glasanje. Dobar, gospođo um, predsjednice Hvala. Kada sam uh, prvi puta ušla u ovaj parlament prije nekih dvadesetak godina, prvi predmet na kojem sam radila bila je e, revizija koordinacije sustava socijalnog osiguranja i mi smo usvojili taj sporazum i to je sada uredba 883 u posljednjem tjednu tadašnjeg saziva. E, ja sam se nadala da kada završim karijeru u parlamentu da ćemo glasovati o e, konačnom ažuriranju, no to neće biti zbog podjela u vijeću. Zašto? Ovaj predmet je zapravo spoj e, uskogrudnih nacionalnih interesa i onih koji žele iskoristiti ovu uredbu kako bi sredili probleme e, kojima se uredba ne bavi. Moj klub želi zadržati u središtu osobe, korisnike tih sustava i ti su građani ne samo radnici, nego i pripadnici njihovih obitelji, studenti, putnici, svi koji imaju socijalno osiguranje i nalaze se u nekoj prekograničnoj situaciji. Također nam je drago što je u ažuriranu uredbu vršena i dugoročna skrb, ali mislimo da većina poslodavaca i radnika želi se pridržavati zakona i zaštititi svoja prava. Dakle, bilo bi korisno kada bi pravila bila jasna i kada bi ih se bilo lako pridržavati sa određenom fleksibilnošću koja će pripomoći u svakodnevnom životu građana. Bilo bi korisno također i kada bi postojala učinkovita administracija koja će brzo reagirati i pomoći ljudima umjesto da postavlja prepreke što zapravo navodi ljude na rizik. Također podržavamo pristup e, odbora ovom e, izvješću, a jedini amandman koji smo mi uveli odnosi se na izdavanje obrazaca, dakle predlažemo uvoženje jednog otvorenog obrazaca koji će e, vrediti tri mjeseca kako osobe koje putu zbog poslane moraju podnositi više zahtjeva što iziskuje mnogo vremena i za njih i za administraciju. Kada je riječ o drugim uloženim amandmanima, ne podržavamo indeksaciju doplataka za obitelj. Mislimo da radnici moraju uživati isti prekogranični postupaka da takve mjere nisu troškovno učinkovite, iako su možda neke vlade računale na političke bodove zbog toga. Ovo izvješće također jača mogućnosti nadzora za zemlje članice i one mogu uvijek uvoditi i bilateralne mjere ako to smatraju potrebnim, što je daleko smislenije nego nastojati prilagoditi cijelu uredbu kako bi se riješio bilateralan problem. Dakle, odbor je e, izabrao čvrst temelj za ovaj prijedlog i mislim da je to također i čvrsta podloga za pregovore koje će se odigrati u sljedećem sazivu. Hvala. Gospodine Šulce, gospodine Šulce, nema ga. Gdje je? Vi ste tražili riječ, e, zbog čega? Predsjedniče, mislim znam da niste rekli da ste rekli da ne može plava e, plava kartica, ali počeli smo deset minuta kasnije, zato nemamo pravo na plavu karticu, a da sam to mogao, htjela sam e, pitati što je gospođa Cimer mislila kad je govorila o ovim e, trikovima koji koriste klubovi da daju amandmane na neke predloge, ne znam, evo da sam, da smo svi počeli na vrijeme, možda sam mogao to pitati. Di che cosa? Non capisco qual è il motivo. No, no, no. Non capisco. Mm, nisam razumio. Evo, samo trenutak. Dakle, u ime FDD-a e, riječ ima zastupnik Coburn. Izvolite. Izvolite, 3 minuti 30. Nema ga. Dobro, u ime ENF-a. Gospođa Mena. Hvala, predsjedatelju. Glede ovog teksta naškog zastupnika je promatrao i ovaj napredak jer ovaj tekst koji je dosta star i omogućuje slobodno kretanje ljudi možemo ga i očuvati i u okviru suradnje kako doživljavamo savez nacija u Europi kako mi doživljavamo ovu uniju. Ovaj tekst nudi neka poboljšanja koja se tiču sigurnosti pružene radnicima, prekograničnim radnicima te obiteljima čiji roditelji rade u različitim zemljama utoliko ukoliko želimo da apsolutna dogma države koja naplaćuje doprinose bude i država koja isplaćuje naknade. No, opet imamo određene prigovore u ovom tekstu, veliki prigovor glede određivanja perimetra dugoročnih bolesti. Treba znati da to u Francuskoj predstavlja 70 posto proračuna sustava socijalne e, za, zdravstvene zaštite kao i u velikim drugim e, i socijalne skrbi. Dakle, to e, žalimo što tekst koji predstavio izvjestitelj obvezna obveza, pravna obveza mjesta boravišta je izbačena, a temelji se na jurisprudenciji koju treba tumačiti. I žao nam je isto tako što oporbe a ovdje se obraćam desnici, ne daju, nisu dale mogućnost nisu da, mogućnost da se zajamči prethodna do, autorizacija, prethodno dopuštenje i to je, to nije došlo do napretka u trijalogu. No, mi tražimo da se odmah po svaku cijenu spriječi sustav zloporabe. Dakle, moramo imati sustav prethodnog odobrenja. Hvala, gospodin Šešnjerc. U ime neovisnih zastupnika, izvolite, jedna minuta. Dame i gospodo, svaka situacija u kojima uzimate nekima kako biste dali drugima, znači da oduzimate radnicima i e, dajete onima koji ne rade je nemoralna. To je glupost. Dakle, treba vam solidarnost između onih koji ne daju i onih koji daju. To također e, dovodi do birokracije. Ako vam e, treba definirati poslovni put, da zapravo to je smiješno. Dakle, molim vas, nemojte ovdje govoriti da želite osigurati slobodu kretanja, a istovremeno dopuštate autorizacije, inspekcije i tako dalje. Kažete da su doprinosi možda problemi, da su možda prava problem, dobro, onda nemojmo ih isplaćivati više. Ako želimo govoriti o prijevarama, onda molim vas ukinite doplatke. Ljevica sada želi progurati neki kontrovezan projekt, a zna da je ljudima dosta. To su dvostruka mjerila. Vi govorite o demokraciji, ali ljudi ne žele ovakve socijalističke eksperimente. Hvala. U redu čuli smo govornika u ime klubova zastupnika. Otvaram sada raspravu. Gospodin Kaza ima riječ na minutu i 30. Hvala. Ovo je važan zakonodavni akt koji će imati učinke na sve zemlje članice i na slobodu kretanja radnika diljem Europske unije. Predloženi amandmani su opsežni i tiču se mjera u korist nezaposlenih, e, ekonomski aktivnih ljudi, upućenih radnika i drugih. No, kada pogledamo različita stajališta o ovom pitanju, pitam se hoćemo li postići ciljeve. Mislim da nam je još preostalo mnogo posla u tom smislu. Također, Zbog toga što nema provizornog sporazuma, teško ćemo provesti ovo, e, ovaj zakonodavni prijedlog. Imamo i podjela u vijeću. Dakle, ne smijemo učiniti ni nekakvu pogrešku. Moramo se pobrinuti da svaka izmjena zakonodavstva poboljša život građana i ne smijemo stvarati prepreke građanima, e, samozaposlenima, poslodavcima, radnicima. Znam e, da imamo određen broj amandmana koji su uloženi i svojim glasovanjem moramo se pobrinuti da će amandmani poboljšati prijedlog i da idu na korist svim europskim građanima. Želim zahvaliti izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sjeni Nismo se uvijek slagali u stajalištima, ali im želim zahvaliti na uloženom naporu u iznalaženju nekog budućeg kompromisa. Hvala. Zastupnica Brejso, izvolite na jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Nema nikakve sumnje da žirenje propisa kako bi se olakšala mobilnost radnika i osigurao jednaki pristup sustavima socijalnog osiguranja mobilnim radnicima kojih je sve veći broj u Europi predstavlja važan komadić ovom mozaiku izgradnje europske socijalne skrbi. I e, postavljanje prepreka slobodi kretanja radnika nije prihvatljivo e, budući da je e, sustav socijalnih osiguranja u nadležnosti zemalja članica riječ je samo o usklađenju, ali zapravo bi to predstavljao veliki korak e, ka većoj transparentnosti i usklađenosti zakona. No, po nekim pitanjima koje smatramo važnima, recimo pitanja prekograničnih e, i transnacionalnih e, radnika koji mogu odlučivati gdje će dobivati naknadu za nezaposlenost, a riječ je o osjetljivim radnicima kojima e, treba zaštita. Dakle, to su još neka otvorenja pitanja. I još jedno složeno pitanje za raspravu jest način i mjesto gdje primati naknadu za nezaposlenost za one koji traže posao u drugim zemljama članicama. To su odredbe koje nećemo moći u potpunosti izraditi i definirati i to je šteta jer smatram da se postigao sporazum o prijedlozima na trijalogu bili bismo ostvarili dobar rezultat, no kao što ste vi rekli povjerenice morat ćemo to odgoditi do sljedećeg puta. Hvala. Hvala zastupnik, vi ste se na jednu minutu. Ovaj zakonodavni akt koji se spremamo ovdje usvojiti odnosi se na socijalne sustave u Europi i to je još jedan kamen temeljac e, koji stoji u sred jednog pitanja koje je kontroverzno, dakle socijalni dumping i tako dalje. Mislim da e, se ide u pogrešnom pravcu. Ovi sustavi socijalnog osiguranja neće znatiti da će svi građani uživati ista prava. Zapravo će postojati bolja prava za strane radnike u odnosu na domaće radnike. Uzmimo recimo primjer Danske i zapravo činjenicu da se tu u zakonodavstvu predviđaju razine koje su daleko ispod onoga što postoji drugdje. Mislim da trebamo zadržati svoje nacionalne sustave socijalnog osiguranja i e, trebamo ih približiti. Ako ne možemo tako učiniti, onda moramo barem indeksirati naknade kako ne bi bilo nepravda, bilo da se govori o naknadama, doplacima i sličnima koji se isplaćuju europskim građanima u Danskoj. Hvala, gospođo Tom, na minutu i 30. Hvala. Jedna od četiri slobode u kojoj žive europski građani je sloboda kretanja radnika, a to nije moguće bez socijalnih jamstava za njih i njihove e, obitelji. Kada se radnici kreću između europskih e, zemalja u potrazi za poslom, e, postoji mogućnost da mogu izgubiti svoja socijalna prava u drugoj zemlji, a osim toga određeni broj prekograničnih e, radnika bi se mogao povećati kada bi postao usklađenost socijalnih sustava u susjednim zemljama. No, e, zakonodavstvo je zastarjelo i e, u parlamentu i u mojim odborima smo naporno radili na tome, ali kao što znamo nije došlo do sporazuma na trijalogu zbog e, sukoba mišljenja u vijeću. Nema nikakve sumnje da ćemo se tome vratiti u bliskoj budućnosti i, želim u tom smislu istaknuti da nacionalna diskriminacija mobilnih radnika je jasno zabranjena u ugovorima. Ja sam e, e, također protiv svih e, umjetnih prepreka u pristupu socijalnom osiguranju u svim zemljama članicama i ne mogu podržati indeksaciju doplatka za obitelj u mjestu boravišta djece. To je neprikladna i diskriminacijska mjera i također stvara dodatno administrativno opterećenje. Također da se slične mjere ne smiju uključivati u bilo kakve buduće prijedloge koje se tiču koordinacije socijalnih sustava. Hvala. Gospođa Karina, jednu minutu. Hvala. Poštovani kolege, danas se suočavamo sa temeljnim pitanjem, odnosno u kojoj mjeri bi Europska unija trebala se uplitati u ova nacionalna pitanja. Znamo da u različitim zemljama postoje vrlo raznorodni sustavi i ono što je možda dobro za jednu zemlju moglo bi imati katastrofalne posljedice u drugoj zemlji. Trebamo zaštititi građane, ali ne smemo jedno podkopati sustave socijalne sigurnosti i ovaj prijedlog koji je pred nama danas zapravo prijeti potkopavanjem našeg danskog sustava koji se temelji na solidarnosti sa radnicima i solidarnosti sa onima koji su nezaposleni pravo na naknadu nakon samo jednog radnog dana u zemlji članici i ovo šestomjesečno razdoblje su važna pitanja, ali bi to moglo imati katastrofalne posljedice po pitanju socijalnog dumpinga. Dakle, je li prikladno da Europska unija se upliče u to? Ja bih eh, rekla ne, Europska unija se treba držati podalje od toga. Hvala. Gospođa Hentke na minutu i pol. Poštovana predsjednice povjerenice, uvaženi kolege. Drama o Brexitu koju upravo svjedočimo u Jedinjenoj kraljevini to nije počelo samo prije tri godine s referendumom, već desetljeća prije toga je se sustavno uh, huškalo protiv Europske unije, a posebice eh, eh, prošlih godina protiv EU građana u Ujedinjenoj kraljevini. I upravo je tu u tom kontekstu došla i ova ideja indeksacije o socijalnim davanjima za djecu, što ništa ne doprinosi e, konstruktivnom rješenju, samo otruje društvenu klimu i e, razdvaja društvo. Ova indeksacija dječjih doplataka ne bi riješilo ni jedan problem socijalne nepravde u Ujedinjenoj kraljevini ili u bilo kojoj drugoj zemlji. Samo bi dovelo do e, nepravde između radnika i e, više socijalne nepravde. Znači, ako želimo pravdu, ne, ne možemo pristati na indeksaciju dječjih doplataka. Također trebamo učiniti više za socijalnu pravdu u Europskoj uniji, jer one regije u e, Velikoj Britaniji koje su najviše pogođene socijalnom e, nepravdom i siromaštvom su oni koji su e, najgore glasali na referendumu, a Europska unija dugo ništa nije učinila kako se ne bi moglo tako izigravati jedne radnike protiv drugih. Zbog toga e, će e, e, ovakve preduvjeti kao za Brexit nastati u drugim zemljama Europske unije. Znači, ova, to je jedna eksplozivna mješavina kada radnici su ovako međusobno razdvojeni. Ako želimo socijalnu Europu koja će držati se zajedno, trebamo dobru koordinaciju socijalnih sustava kao dobri preduvjet za socijalnu Europu. Hvala. Hvala, gospođa Jazlojevska. Hvala. E, daljnji pregovori će biti nešto što će morati činiti daljnji parlament, ali svejedno trebamo jednako postupanje sa radnicima migrantima, kako bi mogli krenuti s radom. Naime, one bi trebale biti obuhvaćeni socijalnim sustavima zemalja primateljica što je prije moguće. Tako da, e, po mom mišljenju, taj razdoblje prijenosa e, doprinosa treba produljiti sa 3 na 6 mjeseci. Potrebne su također rješenja za prekogranične radnike. A što se tiče indeksacije doplataka, obiteljskih doplataka, to je ne, nedopustivo i trebamo E, izbjeći velike promjene ovdje. Tvrtke koje rade u drugim zemljama članicama već e, imaju puno administrativnog opterećenja sada e, prema, za, prema zahtjevima upućivanja. Možete li malo usporiti? Kažu mi prevoditelji. Hvala. Dakle, trebamo izbjeći rješenja koja će fragmentirati tržišta socijalne sigurnosti. Naime, ljudi moraju znati gdje uplaćivati doprinose i tko će im plaćati njihove doprinose socijalne sigurnosti. Znači, e, trebamo e, puno dulje razdoblje za to, a također članak 13. E, uredbe o ljudima koji rade u jednoj ili više država članica kao što su vozači, a ti ljudi trebaju biti obuhvaćeni doprinosima u zemlji boravišta. Novi parlament biti će zbog toga suočen sa teškim zadacima, ali nadamo se da će ipak e, moći to razriješiti. Hvala. Jednu minutu, gospodin Pavel. Hvala predsjednice, povjerenice. E, hvala na svim napravima na predlozima kao i na načinu na koji ste e, branili, odnosno se borili protiv indeksacije dječjih doplataka Također hvala što ste kao i uvijek bili tako snažni u tom pogledu. Ali možete nam reći što se sada događa u Austriji sa postupkom za kršenje e, prava Europske unije? E, hoće li se on produljivati ili ne? I Dopustite da kažem da u ovoj e, raspravi neke kolege koji sebe nazivaju ljevičarima zaboravljaju da smo prije E, nekog vremena glasali protiv socijalnog dumpinga i rekli smo jednaka plaća za jednaki rad, ali i jednaka socijalna zaštita diljem Europe. Nemojmo sada gubiti glasove e, i davati ih desnici, ekstremnoj desnici po ovom pitanju. Nastavimo biti proeuropski orijentirani. Ovo svakako jest kompromis ova izvješća, ali on vodi Europsku uniju dalje i ona se u tom smislu mora i dalje razvijati.

One jednu minutu. Hvala. E, mi u mojoj stranci vjerujemo da bi e, uvjeti za sve radnike u Europi trebali biti fer, ali teško je postići ovim zakonodavstvom taj cilj. Ovaj e, zakonodavni akt pred nama zapravo stvara pravnu nesigurnost i mislim da ćemo imati puno problema što se tiče razlika između e, raznih radlika, radnika i njihovih kolega i da će se moći izvoziti i dječji doplaci e, i drugi i drugi, druga plaćanja. Nažalost, naš prijedlog nije prošao u konačnom tekstu. A stalište koje smo mi zagovarali je zapravo inicijalni prijedlog komisije i mislim da bismo trebali zapravo srušiti tekst e, sa izmenama koje je sad predložen. Hvala, gospođo Kuneva, jednu minutu. Zahvaljujem. Sve zemlje u Europskoj uniji imaju različite sustave socijalne sigurnosti različite propise koji se tiču distribucije e, raznih e, plaćanja za nezaposlenost, za obiteljske davanje i tako dalje. No, pred nama je jedan cijeli niz važnih pitanja. Želimo li ujedinjenu Europu ili ne? Slobodu kretanja radnika ili ne? Želimo li ili ne iskorijeniti diskriminaciju protiv, na primjer, e, recimo grčkog radnika koji seli u drugu zemlju. Slažem se s gospodinom Balasom i ovo izvješće dobilo je potporu cijelog niza zastupnika ovog parlamenta, ali to je jedini način da se ide dalje u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti i jedini način da se uklone razlike među nama i da osiguramo da Europa bude doista ujedinjena. Hvala, gospođa Lope Fontanje, Minuto i pola. E, hvala, predsjednice. E, institucije Europske unije moraju nastaviti raditi na omogućavanju slobode kretanja u Europskoj uniji i osigurati jamstvo prava radnika također. Šteta je što nismo uspjeli postići kvalificiranu većinu vijeću obzirom da je ovaj prijedlog uključivao neke pozitivne aspekte kao što je produljenje vremena za izvoz i prenos prava što bi lakše omogućilo traženje novog posla i nalaženje posla, omogućilo bi bolju koordinaciju unutar Europe o, e, e, o davanjima za dugotrajnu skrb te naravno ne indeksaciju e, dječjih doplataka. Također je važno imati na umu specifičnost e, sektora visoke mobilnosti koje treba uzeti u obzir u zakonodavnim aktima. E, evo, ovo je danas moj zadnji govor pred ovim domom, pa sam htio, željela svima zahvaliti na ovih posljednjih deset godina. Puno smo i radili, naporno smo radili sa puno, e, uspostavili puno konsenzusa između klubova koji je omogućio puno napretka, posebice u mom odboru gdje smo e, radili na, za dobrobit onih koji su u najlošijem položaju u našem društvu. A nekada građani nisu svjesni toga što sve radimo i nadam se da ćemo taj konsenzus uspjeti uspostaviti u sljedećem parlamentu, što je doista važno ako želimo snažniju jedinjenu Europu za budućnost. Hvala vam e, još jednom. Hvala i vama na vašem doprinosu i e, zasigurno će i javnost e, znati za to. Gospodin Dećan, jednu minutu. Sehr geehrte Präsidentin, werte Frau Kommissar. Poštovana predsjednica povjerenice, danas smo imali e, priliku e, nastaviti e, uspješnicu u području socijalnih prava, jednaka plaća za jednaku, jednaki rad, jednaka socijalna prava diljem Europe. Izvješće Balas je dobro, dobar prijedlog. Europsko unutarnje tržište ne sastoji se samo od eura i slobode kretanja, nego i socijalne sigurnosti povezane s tim pravima prava koje je predvidio e, Guillaume Balas e, je važna su za mobilnost e, i trebamo tu po podupirati. Ovo je horor priča o izvozu raznih plaćanja i doplataka je činjenica da su to samo nacionalističke propagande jer sve ukupno najgorih slučajeva kršenja nema, nema uopće toliko. I e, također e, ovo je samo e, mogućnost koju nacionalisti žele iskoristiti kako bi zavadili istok i zapad po ovom pitanju, a to im ne smijemo dati. Hvala. Gospodin Van der Kandeleri, jednu minutu. Predsjedniče, uvažene kolege. Jučer smo e, odobrili e, Europsko nadzorno tijelo za tržište rada kao i odredbe o upućivanju radnika i načelo iste plaće za isti rad kao i ravnotežu privatnog i radnog života. Dakle, bavimo se socijalnom dimenzijom i moramo raditi po ovom pitanju socijalne sigurnosti. Ovaj tehnički dosje postaje prilično eksplozivan dosje u medijima ovo izvješće govori o pitanju toga koja bi zemlja bila odgovorna za isplatu doprinosa. A mnogi propadnu kroz tu socijalnu sigurnosnu mrežu. I ponekad se e, doprinosim, e, odnosno davanja mogu koristiti u dvije zemlje i to je isto poznato. No danas ću se morati suzdržati na glasanju zbog kriterija od jednog mjeseca rada kao temeljnog kriterija. To se vraća na ono što rekla gospođa Tyson. Jedan mjesec rada zapravo e, ne stvara poveznicu sa tržištem rada. E, postoji tu i jedan e, socijalni turizam koji bi trebalo izbjeći. Hvala. Gospodin Kristensen, jednu minutu. Hvala. Zahvaljujem predsjednice. Slažem se da trebamo imati jasne propise, također trebamo osigurati sigurnost za naše radnike, no trebamo bolju ravnotežu od one kako je postignuta u ovom izvješću. Moramo imati fer prava i situaciju gdje neće biti e, situacija diskriminacije domaćih radnika i onih iz drugih zemalja. Naime, tu su tri ključna pitanja. Prvo, e, puna davanja od prvog dana. Moramo osigurati zatim da su naša tržišta rada spremna na takvu situaciju, što ako se samo kratko zaposleni i tako dalje. Mislim da zemlja podrijetla radnika u tim slučajevima je relevantnije pitanje, zato nam treba dulje e, razdoblje kvalifikacije od tri mjeseca, predloženo je šest mjeseci. I znamo također da imamo različite politike tržišta rada koje će biti pod negativnim utjecajima ovog zakonodavstva. Imamo i problem što se tiče izvoza davanja tako da vjerujemo da ovaj načelo izvoza od tri mjeseca treba zadržati, a što se tiče prekograničnih radnika, pograničnih radnika, ono što nam je potrebno je veća jasnoća od onoga koji imamo u ovom tekstu. Hvala, gospodin Lenars, e, minutu i pola. Hvala, predsjednice. Sve više europljane živi i radi u zemljama koje nisu njihove zemlje. Dakle, upravo zbog toga E, sustavi socijalne sigurnosti trebaju biti ispravno regulirani, a ne smiju biti e, ostavljeni na cjedilu samo zato što su e, prešli granicu jer je ovo načelo koje je ključno. inderdaad Puno je dobrih stvari u ovom e, predlogu, ali ću morati glasati za njih, e, za, protiv njega upravo zbog ovih e, naknada za nezaposlenost. Naravno da nezaposlenim ljudima treba pomoći da nađu radno mjesto, to je dobro za njih, za društvo i tako dalje. No, svakako moramo osigurati da postoje poticaj kako bi ljudi krenuli tražiti posao, a sa naknadom za nezaposlenost često se gubi taj poticaj. E, mi izvodimo, e, izvozimo godišnje oko 4000 e, naknada za nezaposlenost, a samo 6% doista nađe 0,6% samo zapravo nađe zaposlenje u tih šest mjeseci. To je strašno nisko i potkopava temelj našeg sustava, kolektivnog sustava socijalne sigurnosti, a potkopava i fer sustav koji primjenjujemo u našoj zemlji. Ako bi se E, ta stopa izvoza e, udvostručila, a bez stvarnog poticaja da ljudi stvarno traže zaposlenje, to barem što se nas tiče jednostavno nije odgovorno i mi ne možemo to prihvatiti. Hvala, gospođa Rina, minutu, izvolite. Najpše hvala predsjedateljice. Temeljne slobode među kojima je sloboda, sloboda kretanja, popraćene su pravilima. Ta pravila kada govorimo o mobilnosti radnika su pravila koja se tiču zaštite, socijalne zaštite jer je Europa, Europa socijalnih zaštita, ali tu je i pravilo e, koje se ne, protiv nelojalne konkurencije. No ovaj sustav koji, koji je predložio kolega Balas ide u tom smislu. Nije savršeno, ali iznosi jasne prijedloge kako bi se poboljšalo stanje prava radnika unutar Unije i kako bi se borilo protiv prijevare koja je sport koji, dame i gospodo, E, često koriste ne nezaposlene osobe koje <clears throat> idu na sunčanje, već e, beskrupulozna poduzeća koja zapošljavaju ljude diljem Europe. Dakle, protiv te nelojalne konkurencije koja e, se trebamo boriti. I mi trebamo podržati ovaj prijedlog kako bismo podržali stav Europskog parlamenta koji je stav Europske unije, a ne podržavati nacionalne pa čak i nacionalističke stavove određenih država članica. Hvala. Thank you for one and a half minutes, madam. Hvala gospođa Ribeiro, minuto i pola. Hvala, evo dopustite mi gospođo predsjedateljice da ja ponovno podesim prioritete ovoga saziva, budući da ovaj predlog usklađivanja sustava socijalnog osigurenja zapravo na neki način skriveva prioritete u vezi sa socijalnim osiguranjem. Zapravo na prvom mjestu mora biti europski socijalni model koji nas razlikuje od ostatka svijeta i štiti građane u svim fazama života i nudi dostojanstvo i bolju socijalnu jednakost i socijalnu konvergenciju koja se povezuje također sa rastom u Europi koja ima koristi od mobilnosti radnika, od različitosti, od mogućnosti da se jačaju kapaciteti svih građana, mobilnost se mora povezati sa većom socijalnom odgovornošću jer inače bi se iskorištavalo radnike. No Europa koja se poziva na jedinstvo u mobilnosti ne može pribjegavati nacionalizmu kada je riječ o zaštiti građana. Dakle, mi tražimo da zemlje članice koje koriste e, radnu snagu ili specijalizirane prekogranične radnike preuzmu i socijalnu odgovornost za te radnike i njihove obitelji. Dakle, naknade i doplaci se trebaju isplaćivati u skladu sa razinom dohodka u zemljoj članici u kojoj je rad također izvršen. Građani i radnici trebaju imati ista prava. Dakle, radnici moraju imati ista, ista prava kao i građani države u kojoj rade. Dakle, to je u ime jedne pravednije i jednakije Europe. Evo, gospođo predsjedateljice, moram reći da mi je bila čast predstavljati Portugal kako bih eh, doprinjela jednoj socijalnoj Europi. Ja zahvaljujem vama na vašem doprinosu. Odlično smo surađivali u odboru za poljoprivredu, pa vam želim i svu sreću u, daljem eh, daljnjoj budućnosti. Eh, Gospođa Smolkova, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem. Najveći prednost e, Europe je sloboda kretanja robe, radnika i usluga. I e, to je velika prednost i e, svejedno je kreću se ljudi za rad ili studiranja. još jedan fenomen je prekogranična radna snaga. Zato trebamo koordinirati naše sustave socijalne sigurnosti na takav način da se riješimo administrativnih prepreka, jezičnih prepreka i toga i moramo dati takvim mobilnim radicijama maksimalnu potporu i zaštitu. Koordinacija sustava socijalne zaštite znatan je projekt koji treba dalje jačati i poboljšavati, koji treba svim radnicima bez ikakvih razlika omogućavati iste prava diljem Europske unije. A koordinaciju treba raspravljati i zato što neke zemlje članice već danas prilagođavaju potrebu E, da radnici, njihovi članovi obitelji e, i njihovih doprinosa i s time diskriminiraju protiv radnika iz drugih zemalja članica. Jedan negativni primjer je Austrija ova indeksacija e, davanja, obiteljskih davanja. Hvala gospodin Mamikins, jednu minutu. Hvala predsjednice, uvaženi kolege. Povećanje radne mobilnosti znači da treba bolje zaštititi socijalna prava, no sloboda kretanja radnika trenutno e, blokira manjina u vijeću. No, e, govorimo o pitanjima koja je jako važna za naše radnike, znači socijalna prava. E, I to upravo utječe na percepciju građanstva u Uniji i upravo je zato šteta što vijeće ne pridaje toliko pozornosti pitanju socijalne e, sigurnosti i plaćanja. E, način na koji se to primjenjuje e, stavlja naše socijalne sustave u konkurenciju i ide na štetu kretanja mladih u zemljama članicama. Naime, sada zemlje članice same mogu odlučivati o davanjima i socijalnih sustava, ali to su načela, ali to su e, odluke koje trebaju biti temeljene na načelu nediskriminacije i jednakog tretmana. Hvala sam nam je još jedan govornik, gospodin Coburn, na tri pol minute. Thank you, madam. Hvala, gospođa, jako mi je drago vidjeti vas opet. Sve ovo jako je zanimljivo, no ovdje se radi o jako opasnim stvarima za Ujedinjenu kraljevinu. Britanski sustav socijalne skrbi temelji se na potrebama a ne na doprinosima, kao što je to slučaj u kontinentu. U Francuskoj, na primjer, možete samo izvući ono što niste uplatili u sustav, ako niste davali e, doprinose, onda ne možete E, ništa uzeti. I zato migranti stoje u Kaleu kako bi došli u jednu kraljevnu, ali ne stoje u Doveru kako bi došli u, prešli u Kaleu u Francusku. A tome je tako zato što je sustav socijalne zaštite otvoreniji ljudima koji ste stigli. To nema ništa loše, naš sustav je dobar e, za nas, a vaš je sustav dobar za vas, ali je stvar u tome što ova dva sustava su krajnje nekompatibilna i bilo kakva promjena tim sustavima mogla bi izazvati propast britanskog sustava socijalnog osiguranja. To je jedan od ključnih razloga zašto smo glasali za Brexit. U biti smo zabrinuti da bi naš e, socijalni sustav e, e, pao stečaj i predstavljalo veliko opterećenje za nas. U biti to